To je zajednička rasprava. Radi se o sporazumima o partnerstvu ribarstvu. Dakle, imamo preporuku gospodina Valeze, e, sporazum o partnerstvu o održivom ribarstvu između Europske unije i Liberije, te isto tako preporuka gospodina Matova za financijske protusloge ribolovne mogućnosti unutar sporazuma o partnerstvu ribarstvu između Europske unije i Mauritanije. Ovom prilikom bih zamolio gospodinu Valesu da preuzme riječ kao izvjestitelj. Hvala vam lijepa. Ovo je prvi sporazum o partnerstvu s Liberijom koje je Europska unija ikad sklopila i isto tako imamo protokol o provedbi koje su u prosincu 2015. godine privremeno stupile na snagu. E, zaključivanje tih sporazuma ovisi o našem odobrenju u idućih nekoliko tjedana. Važno je da održimo dobre odnose s Liberijom i stoga će ovaj sporazum o partnerstvu u državnom ribarstvu biti vrlo dobar element za to, ali ja mislim da će o tome, od toga imati koristi cijela Europska unija. E, već ima multilateralne sporazume s Liberijom, e, poput e, konvencije UN-a o pravu mora. Osim toga, Liberija surađuje s Europskom unijom po pitanju borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Novi sporazum predstavlja okvir za to da uzmemo u obzir prioritete iz reforme zajedničke ribarstvene politike i vanjsku dimenziju te politike sa ciljem da se uspostavi strateško partnerstvo između Europske unije i Liberije. Glavni cilj novog protokola je da se pruže ribolovne mogućnosti europskim e, ribolovnim plovilima u zonama Liberije. Imamo mogućnosti za 32 e, plovila tunolovaca iz i Španjolske na temelju 6500 tona refletne tonaže godišnje, a za uzvrat će Europska unija platiti 650 tisuća eura godišnje koje će se pravilno raspodijeliti između e, pristupa za, e, između mogućnosti za pristup i ulaganja u ribarstvenu politiku Liberije. Isto tako je cilj da se poveća suradnja između Srednje Liberije u cilju pomicanja održive ribolovne politike te e, pravilnog crpljenja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Liberije i to u korist obih strana. Stoga ja potičem ovaj dom da glasuju za ovaj sporazum. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Valesa i sada bih htio predati još gospodinu Matu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine Prveniće, drage kolege. Prije nekoliko tjedana smo tek govorili o vanjskoj dimenziji zajedničke basovne politike i tu smo se složili da ćemo promijeniti našu strategiju, da ćemo tražiti veće jamstva za naše flote, veću transparentnost pri sporazumima i bolje uvjete za ribolov Europske unije, ali i za treće države općenito s kojima potpisujemo sporazume. A sporazume o ribarstvu i protokol sa Mauritanijom su dokaz za to da tu napredujemo i to u pravom smjeru. Sada smo mogli potpisati sporazum koji je mnogo bolji od onog prethodnog, kako za europsku flotu, ali isto tako i za Mauritaniju i za stanovnike Mauritanija. Oni će moći dobiti koristi od financijskih protu usluga Europske unije, ali ne samo to, imat ćemo i podršku sa strane Europske unije za razvoj. I ovo što sada imate pred vama, to je novi sporazum s Mauritanijom, gdje se isto tako uklanjaju neki nedostaci do kojih je došlo u prošlosti i to je ono što smo mi zapravo i, ta, i tražili. Sada je situacija takva da Zapravo do sada je bila situacija takva da su se neke rupe iskorištavale. A rade se i o tradicionalnom ribolovu, primjerice e, ribovu glavonožaca. I isto tako se radi i o školjeraškima i o e, malih pelagijskih vrsta. Tu smo uspjeli ostvariti poboljšanje pri suradnji obih flota. Primjerice, Kod senegalskog oslića također smo uspjeli ostvariti poboljšanja po pitanju lova, a isto tako se radi i o osoblju na europskim plovilima, o malutanskom osoblju. Tu imamo e, sada i rješenje po pitanju kvalifikacija. Novi protokol sadrži su tako i prijedloge za poboljšanje e, flota za lov na e, jako migratorne vrste i tu postoje neke promjene koje smo već i prije s nekim drugim državama upisali u naše sporazume po pitanju kontrole. Imamo i sporazum o, tun, vrstama tune. Sada dakle četiri godine Europska flota može loviti ribu u e, mauritanskim vodama. To je veliki napredak. Prije to razdoblje bilo još i ograničenije i onda smo mogli to morali smo stalno pregovarati o produženju sporazuma dok je zapravo sporazum tek prethodno zaživio. Dakle, ovdje se radi o velikim poboljšanjima kako za Europsku uniju, tako i za Mauritaniju. S time ćemo jačati naše odnose, a riješit ćemo neke probleme koje smo do sad imali, pa i po pitanju flota iz trećih država koje također provodili e, provode ribolov u tim područjima. Gospodarski gledano, imamo tu i jasno poboljšanje što se tiče odnosa e, troška i učinka i to zahvaljujući promjena koje smo uveli kod tehničkih mjera. Protokol se primjeno već primjenjuje od e, studenog 2015. godine i možemo reći da imamo tu uravnotežen prijedlog. Iako sada krajem svibnja imamo prvi sastanak iz zajedničkog odbora, te tu tražimo da se predlože još neka poboljšanja. Često smo već čuli, između ostalog se radi o tome da e, flota koja e, lovi glavonošce da se ona može uključiti u ribolov u Moritanskim vodama. To je još jedna rupa koja trenutno postoji, to smo i znali i mislimo da bi trebali imati dobre uvjete kako bi se taj ribolov glavonožaca vratio na području ribolovnih zona Mauritanije. Znamo da je to teško, ali mi želimo u svakom slučaju da se o tome raspravlja na sastanku zajedničkog odbora, iako nismo toliko optimistični po tom pitanju kao što bismo to htjeli biti. I onda zatim još i e, mogućnosti da se iskrcaj može obaviti na kanadskim otocima, dakle na području Europske unije, u Laluzu i Las Palmasu, to je isto tako važno. Do sad je samo moguće vršiti istovar u monitanskim lukama, a mi smatramo i cijeli naš odbor smatra da bismo trebali imati izuzeće, barem sve dok se ne poboljša infrastruktura u maritanskim lukama. Hvala, sada povjerenik Vela ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Vrlo mi je drago što, imamo ovu zajedničku raspravu o e, sporazumu o partnerstvu u državnom ribarstvu i e, protokolima o e, provedbi sa Mauritanijom i sa Liberijom. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih zahvalio obim izvjestiteljima, gospodinu Valezi i gospodinu Matu, na njihovim izvješćima. I vrlo mi je drago što sam čuo da odbor za ribarstvo predlaže da se Europski parlament složi sa oba ova sporazuma o ribarstvu. Dopustim mi da kratko kažem nešto o tim sporazumima, započet ću sa onim sa Liberijom. Novi sporazum o partnerstvu održivom, održivom ribarstvu sa Liberijom Nijedan od naših najvećih sporazuma što se tiče ribolovnih mogućnosti i što se tiče e, financijskih omotnica, ali to je vrlo značajni sporazum zato što s time širimo europsku regionalnu mrežu e, lovaca na područje e, Zapadne Afrike. Protokol će vrijediti za pet godina i dopustat će e, do 28 lovaca e, plivaričara i do šest plovila sa površinskim parangalama da love u vodama Liberije. Isto tako oni mogu djelovati i po drugim sporazumima u toj istoj regiji. Stoga ovaj sporazum s Liberijom nešto što će doprinijeti time da se proširi geografsko, geografska pokrivenost ribolovne aktivnosti, a da se e, s time ne smanji ribolovni kapacitet. Ovaj sporazum s Liberijom isto tako u potpunosti poštuje načelo održivosti ribolovne aktivnosti. To se temelji na najboljim i najaktualnijim znanstvenim podacima i na načelima transparentnosti te nediskriminacije e, drugih stranih flota. Imamo i klauzulu ljudskim pravima koje smo uključili u to. Sporazum također odašilje snažni signal da je Liberija otvorena za ovu djelatnost unatoč e, složene situacije u toj državi nakon prošlogodišnjeg izbijanja e, epidemije ebole. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu je pravo partnerstvo, to ne daje samo ribolovne mogućnosti europskim plovilima i e, stalne financijske prihode Liberiji, već to predstavlja okvir za razvoj e, liberijanskog e, ribolovnog sektora i za to da se potiču zajedničke ribolovne aktivnosti. E, financijska podrška pod sporazumom koristit će se kako bi se pojačao sustav praćenja, kontrole i nadziranja. To će omogućiti da se kontroliraju sve ribolovne aktivnosti svih ribolovnih e, aktera u vodama Liberije, a isto tako i vlastita flota gdje god oni, oni e, love ribu. U nedavnim razgovorima sa liberijanskim, vlastima smo rekli da ćemo imati i e, dodatne aktivnosti pod našim programom za razvoj Liberije kako bismo u taj sporazum uključili i sektorsku podršku. Tu smo još u ranoj fazi, ali liberijske vlasti su tražile dodatnu podršku posebice za izrađivanje kapaciteta, za priobalni mali ribolov, za um, preradu ribe nakon iskrcaja i za stavljanje na tržište. I ja sam sigurna da će ovaj sporazum s Liberijom se pretvoriti u dugoročno partnerstvo. Dopustim mi da se sad osvrnem na protokol s Mauritanijom, sporazum o ribarstvu sa Mauritanijom je najveći sporazum o održivom ribarstvu Europske unije što se tiče financijske dimenzije. Tu nudimo ribolovne mogućnosti sve do, za, sve do 98 plovila iz 11 država članica i stoga je to od ključne važnosti za e, Europsku ribolovnu flotu. Novi protokol rezultat je e, vrlo intenzivnih pregovora i predstavlja značajno poboljšanje naspram prethodnog protokola te se može smatrati primjerom kojeg možemo slijediti u pregovorima o budućim ovakvim sporazumima o državnom ribarstvu sa drugim državama. Ovaj novi protokol u potpunosti je u skladu sa vanjskom dimenzijom reformiranja zajedničke ribarstvene politike kao što je već spomenuo gospodin Mato, a i gospodin Valeza. S time se poštuje načelo održivosti, te se s time utvrđuje i načelo transparentnosti, zatim privilegirani pristup europskoj floti i nediskriminacija stranih flota. Protokol će zajamčiti E, dobar povrat novaca poreznih obveznika, a da je isto tako floti i predvidljivost i stabilnost jer imamo i bolje tehničke uvjete. S time ćemo se pobrinuti da imamo e, bolju provedbu tehničke podrške sa više uvjetovanosti. Naglasak je sad na to da osiguramo glatku provedbu novog protokola. Mogu vas uvjeriti u to da će komisija izbliza pratiti situaciju sa svim stokovima koji su dio protokola kako bismo se pobrinuli da imamo doista održive ribolovne aktivnosti. Isto tako ćemo provjeriti e, poštuje li Mauritanija načelo transparentnosti te nediskriminacije i mislim da je to od ključne važnosti kako bismo zajamčili europskoj ribolovnoj floti da ona ne djeluje pod e, slabijim tehničkim financijskim uvjetima naspram drugih flota. Ja smatram da je to vrlo pozitivan znak da je Mauritanija nedavno pristupila te preuzela vodeću ulogu u inicijativi o transparentnosti u ribarstvu. Znam da mnogo od vas zanima prvi sastanak zajedničkog odbora koji će se sastati krajem svibnja, te se nadam da ćemo na tom sastanku moći potvrditi e, programiranje za sektorsku podršku pod novim protokolom, tek ćemo moći time zaključiti sektorsku podršku iz prethodnih protokola. Ali mi su tako mislimo postaviti pitanje Mauritaniji da se stvori nova kategorija demersalnih ribljih vrsta, od čega bi mogli imati koristi e, kočelice koje trenutno ne mogu e, loviti određene vrste riba zbog niskih stokova e, poput lavonožaca. Isto tako ćemo govoriti o e, demesalnim vozilima koji mogu koji bi trebali moći istovariti koji trenutno moraju istovariti sav svoj ulov u Nuadibu. Hvala vam još jednom što podržavate ovaj sporazum o ribarstvu te se veselim vašoj podršci i u budućnosti kada se radi ovakvim sporazumima. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa gospodine povjeniče. Sada prelazimo na govore četiri kolega koji će govoriti u ime odbora. Kao prvo gospodin Sebastija u ime odbora za razvoj na jednu minutu. Izvolite. E, Dobro večer, hvala vam lijepa gospodine poveniče. Imamo dva pitanja koje nas jako muče u okviru zajedničke ribolovne politike prema trećim državama. Kao prvo radi se o tome da ne bismo trebali imati e, e, previše preveliki izlov, što može biti katastrofom za neke vrste. Isto tako, ove specifične države koje su potpisale te sporazume moraju o tome imati, od toga imati određene koristi, što će im pomoći da izbjegnu gospodarsku ovisnost i tu spiralu prema dole u kojoj se trenutno nalaze sa ovom, ovim revidiranim sporazumom s Mauritanijom, ako mogu tako reći, sa ovim sporazumom o Liberiji, imamo i ovdje element razvoja koji je uključen u te sporazume. To je doista nešto pozitivno. Te klauzule treba staviti u samo sedište svega i moramo imati potpunu transparentnost. Transparentnost je nešto što treba podržati kao i ovo pitanje o te ekonomskog razvoja. Hvala gospodin Murešan na jednu minutu u ime odbora za proračune. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, e, Ovaj sporazum između Europske unije i Liberije da sigurno će stvoriti više prilika i veću predvidljivost e, europskim plovilima, isto tako i općenito toj industriji. Iz gledišta odbora za proračun moram reći da su financijske posljedice ovog sporazuma na europski proračun takav da ćemo imati 3,5 milijuna e, eura financijskih troškova u ovih idućih e, nekoliko godina tijekom kojih će se taj sporazum e, primjenjivati. Treba isto tako vrlo dobro pripaziti na to, kao što je izvijest rekao, da će polovica cijele financijske podrške služiti tome da se provede sektorska ribolovna politika Liberije u zemlji gdje je otprilike polovica stanovništva živi na obali gdje je ribolovni sektor jedan važan dio gospodarstva, vrlo je važno ostvariti cilj e, odgovornog i održivog ribarstva, a isto tome se pobrinuti da taj sektor dosegne svoj potpuni potencijal. Mislim da će najvažnije biti praćenje e, provedbe tih mjera kako bismo znali da se taj novac dobro troši, da, ostvari svoje ciljeve i da ne dolazi do zlouporabe financijskih e, sredstava Europske unije na terenu. Hvala vam lijepa. Gospodin Korao na jednu minutu u ime odbora za razvoj. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. U ime odbora za razvoj želim reći da su ova dva sporazuma vrlo pozitivan korak unaprijed. To su države koje imaju velike poteškoće. Imali smo tu ratove, epidemije, kršenje ljudskih prava. U obje države, i to moramo reći, preostaje još dosta posla što se tiče primjerice dobrog upravljanja i što se tiče poštivanja temeljnih prava. Dakle, mi usvrđujemo da Europska unija potpisuje različite sporazume ribarstvu sa državama koje zapravo imati jednake e, ribolovne resurse. I stoga me zanima, gospodine Poveniče, Smatrate li da bi bila dobra ideja da imamo regionalni sporazum o ribarstvu kako bi time pokrili sve države iz iste regije? ovakvi sporazumi se doista tiču država u razvoju koje, kojima su potrebne i e, razvojne pomoći. I tu mislim da bi komisija trebala još više na to pripaziti u budućnosti. Hvala vam. Gospođa Gadija Zabalu ime odbora za proračune. Nu este. Atunci am să rog pe colegul Milan Mon se jako... Nije tu, onda ću predati riječ gospodinu Milan Monu na minutu i pola. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim čestitati povjereniku na ovom zaključivanju sporazuma o ribarstvu. Ti sporazumi o ribarstvu su bitni za našu ribolovnu flotu, ali i za teče države i tu imamo odgovarajuće fondove koji su predviđeni za te sektore. Nama je drago što tu nastavimo na tome raditi. Kada govorimo o Liberiji, kada govorimo o Britaniji, onda znamo da su to vrlo važne ribolovne zone za Europsku uniju. Prije svega se tu radi i o važnoj ribolovnoj zoni za moju regiju, Galiciju. Što se tiče sporazuma o ribarstvu sa Liberijom, to je vrlo važni sporazum i stoga je bitno pružiti mogućnost našim plovilima da love ribu u toj regiji. Zatim što se tiče Mauritanije, to je isto tako vrlo važno ribolovno područje za europsku flotu i tu imamo znatna poboljšanja naspram e, prošlog sporazuma, ali moramo se tako i pobrinuti da taj zajednički odbor koji će se sastati krajem svibnja u Briselu, da taj odbor da se raspravi na tom sastanku i o kočaricama. Isto tako treba dobro analizirati stokove. I za tu flotu kočarica moramo stvoriti mogućnosti za lov ribe u Mauritaniji. Europska ribolovna flota e, ribari na održiv razvoj. To je najveća ribolovna flota na svijetu i stoga je važno da se pobrinemo za to da druge ribolovne flote koje ne love na tako održiv način da ne budu u privilegiranom položaju i potrebne su nam te kontrole. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospođa Rudust, na minutu i 30. Hvala vam lijepa. Sporazumi o partnerstvu sa trećim državama na području ribarstva su vrlo učinkovit način da temeljna načela i vrijednosti reformirane zajedničke ribovne politike proširimo i na područje izvan Europske unije, da se tako globalno zalažemo za održivo ribarstvo na e, našim morima. Kako bi to funkcioniralo, u sporazumu moramo imati jasne uvjete po pitanju održivosti, pravednosti, e, koherencije i transparentnosti. Sa ova obja bilateralna sporazuma, dakle sa Liberijom i sa Mauritanijom, smo učinili dva važna koraka ka održivom e, definiranju zajedničke ribolovne politike izvan Europske unije. Sa Liberijom po prvi put od 2007. godine sklapamo sporazum e, to je dakle naš novi partner i vrlo mi je drago što je tu Europska unija dala značajni doprinos za razvoj ribolovne flote na terenu i za borbu protiv e, nezakonitog ribolova. Protokol sa Mauritanijom smatra će se stvarno primjerom za održivo definiranje e, europskog ribarstva. Prije svega ove klauzule o transparentnosti koje su doista uzor za, sva za sve buduće sporazume. Isto tako E, mi tu tražimo da se unutar sporazuma, da Mauritanija objavljuje i sve svoje druge sporazume sa trećim državama, što je vrlo bitno kako bi znali koliko će doista e, ribljih stokova preostati europskim ribolovnim flotama, a da se ne oduzme temelj za e, život mauritanskim lokalnim zajednicama. To je zapravo onako kako ja smatram da bi trebalo se održivo odnositi sa trećim državama i ja podržavam ovaj sporazum u potpunosti. Hvala, vam, gospodin Hok, na jednu minutu gospodine Hvala vam, predsjedavajući. Sporazumi između Europske unije i Liberije te Mauritanije su nešto što mi prihvaćamo i ja sam uvjeren u to da takve stvari poput partnerstva, održivog ribarstva, e, borba protiv NNN e, ribolova, dosljednost e, europske ribolovne politike, sinergije, načelo nediskriminacije, da je to sve dobro i da će nam to biti od pomoći. Ali ja imam jednu primjedbu, zapravo bih htio apelirati na nešto. Kada se radi o lovu tune, onda to moramo imati na umu da se pritom često e, izlovi i mnogo morskih pasa. I iako su morski psi opasni za ljude, ne bismo trebali dopustiti da se ti morski psi love, da im se režu peraje i da se zatim bacaju natrag u more. Ja sam uvjeren u to da bismo trebali imati zabranu za tako nešto i nisam siguran imamo li trenutno o tome klauzulu o tom sporazumu, ali ja sam u svakom slučaju za to. Hvala vam. Gospođa Nikolaj. Da, ovo je dobar sporazum za Europsku uniju, ali isto tako i za Liberiju i ja bih htjela istaknuti nekoliko stvari koje smatram važnima u tom sporazumu. Dakle, kao prvo, način na koji se izdaju dozvole za Europsku uniju. Dakle, tu se radi i o privatnim i sporozumama i u tom smislu mislim da je ovo dobro i da bismo se time mogli e, boriti protiv NNN ribolova. U protiv nekoliko godina je Mauritanija e, ostavila značajni napredak i mislim da pomoć ovih sredstava koje će Europska unija dati Mauritaniji da će Mauritanija moći učiniti dalje pozitivne korake, da će se ta industrija moći dalje razviti, koja predstavlja značajni dio gospodarstva i od čega živi velik broj ljudi u Mauritaniji. Vrlo je dobro da komisija uključuje i parlament u te pregovore. Vrlo je važno da nas se informira o provedbi tog sporazuma. Transparentnost je važna i mislim da samo tako možemo i dobro zajedno surađivati. Dakle, mi Europski parlament komisija. To dakle ne bi trebalo biti samo formalnost, mi bismo doista trebali dobro surađivati. Hvala, gospođa Nirjada, na minutu i pol. Hvala predsjednice. U sporazumima o partnerstvu i u održivom ribarstvu postoje neka dobra načela. E, kao prvo, opskrba hranom u Mauritaniji je vrlo važna zbog nedostatka obradivih površina u tom smislu se može, mogu ispuniti potrebe za hranom u ovoj zemlji. Međutim, komisija nije e, uzela u obzir Liberiju i Mauritaniju e, kada je riječ e, u, o ovom aspektu. Jasno je da se nije pitalo za mišljenje ribare u Liberiji. Nije jasno je li uopće bilo ikakvih konzultacija u Mauritaniji, međutim rašireno je mišljenje da je e, da ukupna e, svota ne odgovara broju plovila koja će tamo loviti ribu. Vrlo je važno da se stane na kraj nezakonitom ribolovom, bolji sustav upravljanja i nadzora potreban je kako bi se zaštitili mali ribari i kako bi se razvila održiva industrijska grana. Vanjske europske flote isto tako su tu bitne. E, očito je da neka ribarska plovila ne vode računa o obali u tim zemljama Dakle, slično smo situaciju imali i u Irskoj, kao i sada u trećim zemljama i zato bismo trebali e, uvesti kontrolu kada je riječ o tim plovilima. Hvala, gospođa Engstrom. Hvala. Hvala. Sporazum o ribarstvu između Europske unije i Liberije odnosi se na lov tune u razdoblju od pet godina. Ja pozdravljam e, ovaj sporazum, budući da e, se tu pruža potpora koja je ključna za razvoj te zemlje. Pitanje je hoće li e, to dovesti isto tako i do poboljšanja stokova o kojem ovisi lokalno stanovništvo i osnažiti kontrolu i monitoring. Što se tiče transparentnosti, ovaj sporazum je dosta dobar kao i sporazum između Europske unije i Mauritanije. Liberija mora objaviti svaki sporazum o ribarstvu koji potpiše u javnom i u privatnom sektoru. Liberija je uistinu u posljednjih godina dala dobar primjer u tom smislu. E, informacije koje su objavljene su cjelovite i pouzdane. Ovaj sporazum je kvalitetan iz više razloga i to je simbol e, vanjske ribarstvene politike temeljem koje Europska unija želi povisiti standarde i prisilite flote iz e, zemalja poput Kine i Tajvana da ispunjavaju e, iste zahtjeve. Nadamo se da će to povećati transparentnost kako, bismo, kako bi to dovelo do boljeg upravljanja ribljim stokovima E, da kako najvažnije da to ispuni potrebe stanovništva i sve strane flote koje love ribu u moritanskim vodama to moraju poštivati. Hvala. Gospodin Coburn. Hvala. Drago mi da ste ovdje na mjestu predsjednika. Još jedan mjesec ponovno trošenje resursa dolaskom u Strasbourg i još jedan sporazum o ribarstvu odnosno dva sporazuma o ribarstvu, jedan sa Liberijom i obnovljeni sporazum sa Mauritanijom. Uvaženi zastupnici, ovdje se ponovno izdaju svi ljudi. Ovi sporazumi su zapravo predstavljaju novi oblik kolonijalizma što omogućuje Europskoj uniji da pljačka ribu iz tuđih voda koliko lokalnog ribolova se ne događa zato što evropljani kradu ribu? Koliko Afrikanaca i dalje živi u siromaštvu zbog toga? Koliko novca kojim se pere savjest Evropljana zapravo pomaže običnim ljudima? Postoji jedna šala, odnosno izreka. Dajte čovjeku ribu i nahranit ćete ga za jedan dan. Međutim, naučite ga kako da ulovi ribu i prehranit ćete ga tijekom cijelog života a međutim ovim sporazumom za ribarstvo to nećete učiniti. Naprosto ćete mu oduzeti sredstvo za preživljavanje i samo ćete e, pomoći političkim elitama da se dodatno obogate. Mi smo ti koji smo sumanici jer želimo biti Europskoj uniji. Ja želim da pre, govornik Hvala, nikada nije kasno pokazati kajanje. Gospodin Le Hvala predsjedniče. Od 1989. Europska unija ima sporazume s Mauritanijom. Posljednji iz 10. E, srpnja i primjenjivat će se na četiri godine. To omogućuje Europskoj uniji da lovi ribu u mauritanijskim vodama poštujući održivo ribarstvo. I tu se ograničava e, dakle E, količina kvota ribe na 247 tona u odnosu na 300 koliko je bilo temeljem prethodnog sporazuma. E, u prethodnom sporazumu je Europska unija izvela 67 milijuna eura. Mauritanija je vrlo siromašna zemlja i zato je se daje dodatna financijska pomoć od 4 milijuna umjesto 3 milijuna koliko je bilo, temeljem prethodnog sporazuma. Osim toga, ovaj sporazum iz 2015. godine također traži da se 60% ribara e, regrutira među lokalnim stanovništvom. To je sporazum koji služi europskim interesima, ali se poštuju interesi Mauritanije. Nadam se da će to biti novi korak u našim odnosima s Mauritanijom. U tim odnosima nije bilo dovoljno uzajamnog povjerenja posljednjih godina. To posebno želim iz dva razloga. Kao prvo, kao Francuz, budući reći da je Mauritanija frankofona zemlja i zemlja prijatelj. Ja sam osobno bio u službenom posjetu Mauritaniji prije nekoliko godina i tamo sam e, vrlo lijepo primljen. To želim također i zbog naše kolektivne sigurnosti, s obzirom da je Mauritanija uistinu egzemplaran partner u borbi protiv islamskog terorizma. I zato imamo interesa da e, pružimo podršku, podršku tako pouzdanom savezniku. Hvala. Gospodin Saravno, minutu i po. Hvala. Ja bih e, također želio čestitati izvjestiteljima na ovim izvješćima. Što se tiče samog sadržaja izvješća, e, što se tiče izvješća koje se tiče e, Liberije, ja sam se najviše bavio pitanjem transparentnosti u odnosima koje imamo sa Liberijom, posebno što se tiče prava radnika i ljudskih prava. Zatim sam također proučio iznose u ovom sporazumu e, i e, okolišne norme. Republika Liberija bila je suočena sa poteškoćama, unutarnjim sukobima, problemima sa funkcioniranjem državnog aparata i tako dalje. Nakon građanskog rata i stotina tisuća stradalih, liberijsko gospodarstvo sada u boljoj situaciji. Ja sam osobno imao neke sumnje kada je riječ o potpori koja se pruža u sklopu ovog sporazuma. Ovo je zemlja koja je u fazi obnove i izgradnje i mislim da je ključno da se uspostavi veza koja će omogućiti toj zemlji e, da se poveže sa međunarodnom zajednicom. Što se tiče ova dva sporazuma sa Liberijom i sa Mauritanijom, to omogućuje ribolovne mogućnosti Europskoj uniji, ali isto tako osigurava i održivo gospodarenje morskim resursima e, postoji snažnja suradnja sa lokalnim sektorom i to isto tako omogućuje bolju opskrbu e, ovim proizvodima u Europi. Gospođa Bilbao, hvala. Ja bih željela podržati potpisivanje ovih sporazuma sa Liberijom i Mauritanijom iz sljedećih razloga. S obzirom da dolazim iz obitelji ribara, drago mi je da se ovdje stvaraju profesionalni ribari kroz obuku. To je vrlo zahtjevan sektor koji zahtjeva da se pruže mogućnosti, nada, ali i poštovanje, a zahvaljujući ovom sporazumom se to upravo uspostavlja. 124 evropska plovila moći će tu ploviti, ali to je dobro i za održivo ribarstvo i za borbu protiv nezakonitog i nereguliranog ribolova. Osim toga, ovime se pokazalo ne samo da europsko ribarstvo, nego i lokalno e, obalno ribarstvo u tim zemljama treba takav sporazum. To podržava sve strane koje su uključene u sporazum. U Mauritaniji imamo vrlo važnu ulogu e, kada je riječ o glavonošcima, to je također važno i na Kanarskom otočju. Ovakve politike i ovakvi sporazumi o suradnji nužni su u području ribarstva. Mislim da je to mnogo bolja situacija nego što se može vidjeti u drugim sektorima ili u prethodnim sporazumima. Nažalost, e, dakle ti prethodni sporazumi nisu bili tako dobri. Hvala. gospođa Brijano, hvala. Dopustite mi da zahvalim i povjereniku na angažmanu komisije. Zahvaljujem također i izvjestiteljima. Ovakvi sporazumi o partnerstvu utvrđuju i donose evropske norme u treće zemlje. Ovdje govorimo o zemljama treć, o vodama trećih zemalja. Dakle, tu se postavljaju pitanja održivosti, a održivost je upravo ono na čemu je stavljen naglasak u ovim sporazumima. Zemlje kojima treba ovaj oblik potpore Dakle, to su takve zemlje, njima je to neophodno kako bi mogli e, imati odgovarajuće upravljanje ribljim stokovima i zato je to prioritetno pitanje. Mi pozdravljamo napore koje je komisija uložila i zadovoljni smo kriterijima koji su definirani. Nadam se da će to isto tako nastaviti biti slučaj u budućnosti. Tako se stvaraju mogućnosti i za lokalno stanovništvo, olakšava se razvoj i e, održivost. Zatim e, potiče se mali ribolov, lokalni ribolov u odnosu na e, industrijski ribolov. I želim reći također da se nadam da će ovaj sporazum, posebno kada je riječ o koja je prošla kroz vrlo tešku situaciju, da će to posebno pomoći Eh, Gospođa Aguilera, hvala. Htjela bih čestitati izvjestiteljima na rezultatu ovih sporazuma što je vrlo važno za europsku flotu i za španjolsku flotu. I zato sam zadovoljna postignutim rezultatima i što se, ti, dakle, što se tiče ova dva sporazuma. Smatram da se ovime bitno unaprijedio sadržaj u odnosu na prethodne sporazume. Mislim da smo na pravom putu. Ovi sporazumi od iznimnog su značaja za europsku flotu, no htjela bih reći e, zašto su važni i po čemu se razlikuju. Gospodin Mato je istaknuo isto tako da ovdje nisu spomenuti nispomenut spomenut lov na glavonošce. Žao mi zbog toga, budući da je to bilo uvršteno u prethodni protokol. Sada je ta flota isključena iz novoga teksta. Ne znam može li se to ponovno uvrstiti, ali mislim da bi trebalo to spomenuti. 30. i 31. održat će se sastanak eh, gdje će se govoriti o eh, kočaricama hladnjačama. Bilo bi dobro e, kada bi e, dakle, i znanost dala e, zeleno svjetlo. Kolegica acuerdos con Liberia i con Hvala. Drago mi je da su ovi sporazumi sklopljeni sa Liberijom i Mauritanijom. To je dobra vijest za europsku flotu. Govorimo o više od 120 plovila, no to isto tako predstavlja dobru vijest za razvoj ovih zemalja, Mauritanije i Liberije. To je vrlo pozitivno. Ne želim sada ulaziti u detalje u ovoj fazi rasprave, no htio bih reći da e, što se tiče pitanja glavonožaca, to je pitanje kojemu ćemo se morati vratiti i htio bih da se dakle to ponovno raspravi, da se pitanje e, ova na glavonošce ponovno raspravi i mislim da bismo trebali nastaviti ići istim ovim putem. Hvala. Sada riječ ima gospodin Bogović. Hvala, predsjedniče. Ja ne dolazim iz e, pomorske zemlje koja bi imala koristi od ribolova u afričkim vodama, no usprkos tome želim podržati ova dva sporazuma iz jednostavnog razloga. Poput Europske komisije i izvjestitelja, vjerujem da se ovim sporazumima rješavaju dva pitanja. S jedne strane, tu je Europska ribarska flota, a s druge strane, to je važno i iz perspektive razvojne pomoći koja se pruža tim zemljama. Ove dvije afričke zemlje su propatile zbog raznih problema kao što su bolesti i drugi problemi i vjerujem da kada raspravljamo o ovakvim sporazumima moramo zamčiti visoku kvalitetu humanitarne pomoći što je vjerojatno najviše što možemo učiniti za ove zemlje a istovremeno i za Europsku uniju. Hvala. Ribolov stvara radna mjesta u brojnim zemljama u Europskoj uniji izvan nje i upravo zato vanjska ribarstvena politika Europske unije treba zaštititi interese ribara, posebno malih ribara, dakle tradicionalnog ribarstva. Upravo u tom smislu ovakvi sporazumi, poput sporazuma s Liberijom i Mauritanijom, moraju sadržavati jasne odredbe kada je riječ o zaštiti malog ribolova te borbe i suzbijanja nezakonitog ribolova. Također se moraju zaštititi radnička prava ribara, posebno u Mauritaniji. Mauritanija ima gotovo ropski sustav. 150 tisuća stanovnika tamo živi poput robova. Moramo izbjeći bilo kakav sporazum sa Mauritanijom. Što vi kažete sa tom situacijom, sa tim robovlasničkim sustavom u Mauritaniji? Dakle, možemo li mi potpisivati sporazume sa zemljama gdje postoji ropstvo? Äh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući, povjereniče Vela. Kao prvo čestitam e, kolegama Matu i Valesi. Oni su ovdje obavili vrlo dobar posao i ovi partnerski sporazumi sa trećim državama su sada na jednoj novoj, višoj razini. Zajedno s komisijom mislim da je važno da ne zaboravimo to da postoje međunarodni uvjeti koji kažu da je riba opće dobro. To je e, nositelj e, proteina koji je neophodan za to da se prehrani svjetsko stanovništvo. A države koje ne mogu iskorištavati vlastite resurse, bez obzira na razlog, zato što nemaju prave tehnologije, zato što nemaju dostatnu flotu, dakle, kada se radi o ovakvim državama poput Liberije i Mauritanije, mi onda sklapamo s njima sporazume i tu se radi o točno određenoj pozadini. Naime, Tamo se isplaćuju financijske podrške kako bi se razvili e, mali i priobalni ribari, kako bi ti ljudi mogli sami se pobrinuti za svoje prihode, kako bi mogli sami prositi kontrolu nad svojom prehranom. To je vrlo važna stavka i sada ako ovdje lovimo ribu na održiv način prema našem zakonodavstvu, onda, je to, onda bi to zapravo bilo tri puta bolje nego kada e, smo mi ti koji love ribu, a ne druge države koje se uopće ne drže tih standarda. Hvala. Hvala sad za povjerenik Vela. Hvala predsjedniče i dopustite mi da zahvalim uvaženim zastupnicima na konstruktivnim komentarima i sugestijama. Ova dva sporazuma o partnerstvu u državom ribarstvu su značajan iskorak iz dva razloga. Sporazumom s Mauritanijom je do sada najznačajniji, a sporazum sa Liberijom će podržati ribare u toj zemlji e, koji se još oporavljaju od e, izbijanja ebole prošle godine. Tu svi imaju koristi od e, snažnijeg monitoringa, kontrola, od veće transparentnosti i produktivnosti. Time se također da daje povrat novcu poreznih obveznika i time mogu zaključiti da ovi sporazumi o partnerstvu uživaju snažnu potporu ovoga doma. Htio bih sada iznijeti još nekoliko komentara s tim u vezi. Nekolicina zastupnika je dovela u pitanje održivost ovih sporazuma. Da, e, sporazumi o održivom ribarstvu između Europske unije i ovih zemalja predstavljaju vrlo transparentan i uređen okvir za ribolov europske flote u vodama trećih zemalja. To se temelji na pravnom okviru kojim se želi postići da ribolovne aktivnosti europskih flota poštuju status stokova e, te okoliš i ekosustav te da ne dolazi do konkurencije s lokalnim ribarima. Europska unija tu pruža primjer i niti jedna flota u svijetu nije definirala tako visoke standarde transparentnosti i dobrog upravljanja u vodama trećih zemalja. Milan Mola, Gilera Blanco Lopez, dakle neki zastupnici su spomenuli pitanje lova na glavonošce. Htio bih reći da je najnovije znanstvene spoznaje ukazuju da se još uvijek prekomjerno iskorištava postojeći stok glavonožaca. Mauritanija je potvrdila namjeru da zadrži taj oblik ribolova za nacionalnu flotu tako da nema zapravo viška i nema nikakvih ribolovnih mogućnosti o kojima bi se moglo pregovarati. Međutim, Europska unija će nastaviti surađivati sa Europskom unijom u smjeru uvođenja odgovarajućih mjera upravljanja kako bi došlo do obnove stoka glavonožaca. Također je netko spomenuo morske pse, dakle stokove morskih pasa. Europska flota ne prakticira dakle skidanje peraja sa morskih, e, e, morskih pasa, bilo da je riječ o vodama Evropske unije ili e, van teritorija Evropske unije. Neki zastupnici su spomenuli mali ribolov. Htio bih reći da su izdvojena sredstva u obje zemlje i za potporu malom ribolovu. Što se tiče komentara o sužanstvu, e, mislim da ti komentari ne pomažu samo europskoj floti nego i tim zemljama tako da mislim da ako se pomogne tim zemljama da će e, im to pomoći i da riješe neke unutarnje društvene probleme. Hvala. Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Valesa na dvije minute. Hvala predsjedniče. Ja bih htio zahvaliti svima koji su dali doprinos ovoj večerašnjoj raspravi. Mislim da je da su svi komentari bili važni jer smo mogli bolje razumjeti što zapravo želimo postići tim sporazumima o partnerstvu u ribarstvu. Ja bih samo htio da u određenom trenutku jedna od ovih rasprava na temu ribarstva ne bude ovako kasno na večer nego u neko razumnije doba dana. Hvala. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Mato na dvije minute. Hvala predsjedniče, povjereniče. Prije svega želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Sutra ćemo održati glasovanje o jednom sporazumu koji je bilo teško ispregovarati i potpisati, međutim to je jedan pozitivan sporazum. Mauritanija ima razne potrebe, no kao i druge afričke zemlje, to je mjesto gdje postoje brojne prilike i mogućnosti. Ono što smo mi htjeli postići jest da se ovim sporazumom ugrade i neke od mogućnosti koje se nude u toj zemlji. A u zamjenu za to Mauritanija će dobiti potporu za gospodarski razvoj, tu će se stvoriti brojne mogućnosti, otvoriti e, nova radna mjesta. Što se tiče ulova i brojki koje smo čuli, koje su navedene, e, da kako da ne možemo zatvoriti oči pred pitanjima koja nam još predstoje u budućim pregovorima, kao što je iskrcavanje ulova na Kanarskom otočju. E, to nije bilo u potpunosti moguće, međutim nastavit ćemo ići u istom smjeru kako bismo postigli ono što je poželjno. Mi želimo jedan sporazum koji će koristiti svima, od kojega će svi imati koristi. I zato mi u Europskom parlamentu smatramo da smo trasirali odgovarajući put da je u ovaj sporazum ugrađena određena razina transparentnosti koju nismo ranije imali, dakle sporazum je jasan i na tome možemo zahvaliti komisiji, raznim odborima Europskog parlamenta kao i plenarnom zasjedanju. Mislim da smo e, da smo vrlo, bili vrlo učinkoviti radeći na ovome. Hvala i ovime zaključujem ovu zajednicu.